upravljati situacijom. Da li se neko suprostavlja protiv amandmanu? Nitko? Vi, gospodine Aker? Ustanite, molim vas, ustanite. Ako se suprostavljate amandmanu, da trebate ustati. Da li se još netko suprostavlja amandmanu? Ne. Trebaju nam dva člana protiv kako bi amandman bio odbačen. Dakle, usvaja se. A ne? E, se Morate se probuditi malo ranije. Donc, alors, je repose la question. Dobro, dakle, ponovno postavljam pitanje. Pitam vas kao prvo, jeste li svi budni? Ako ste budni, recite da. Ako sudjelujete sad u ovoj utakmici, a utakmica je glasanje, dakle trebate biti budni. Ponovno postavljam pitanje, da li se neki zastupnici protive ovom amandmanu? I ako se protive amandmanu, onda nek se ustanu. Evo ga, evo ih, troje. Dvoje bilo dovoljno, dakle, žao mi je gospodine Mato, ali ovaj amandman se odbija, dakle. Prelazim odmah na glasanje amandmana četvrtog. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman peti otpada, ispričam se. Amandman šesti Amandman gospođe Man Amandman šesti. Otvaram glasanje. Ispričavam se. Podijelujemo dakle prvi dio ne, sve u redu, dakle, evo ga, svi su razumijeli prvi dio. Dobro, ako hoćete možemo iz početka. Prvi dio, otvaram glasanje i ispričavam se ponovno. Zatvaram glasanje. Usvajamo. amandman je usvojen. Drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Treći dio. Otvaram glasanje. Htio sam ponovo postaviti pitanje, su si budni? Zatvaram glasanje. Odbija se. Uvodna napomena 1. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Usmijen amandman Kluba zastupnika socijalista i demokrata. Tko ga predstavlja? Će li ga neko pročitati možda? Nitko? Jeste li ga dobili? Jeste, dobro. Pitanje je jednostavno, dakle. Ko se protivi ovom amandmanu? Evo ima vas barem troje, dakle ne možemo primiti taj amandman. Ovo napomena dva. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Konačno glasanje. O rezoluciji Petra Van Dalena. Otvoram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na ribovni sporazum sa Gvinejom Bisao, kolege Joao Ferrere. Pa znate, Gvineja, Venezuela, nije to tako udaljeno, samo ih Atlantski ocean dijeli. Ma dosta su blizu, znate. No jedino kad sam vidio Ferreru, odmah sam pomislio na, na Gvineju i dobro, dakle, Venezuela, ispričavam se. Stvar nije komplicirana, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 19 za, 1 protiv. Hvala kolege, čestitam izvjestitelju Venezuela sada, a ne Gvineja. Što se dešava, Klara? Ima nekih problema? Ne, došlo do male pometnje, ali to se tiče našeg kluba, tako da smo sve riješili, sve u redu. Vidim da raspolažeš potrebnim autoritetom. Prelazimo sada na izvješće kolegice Norike Nikolaj o strategiji e, u Jadranskom moru. Idemo odmah na kompromisni amandman broj 1, Otvoram glasanje. E, ispričavam se, treći kompromisni amandman, dakle, treći. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazim na kompromis četvrti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 27. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 29. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 30. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Čini se da ima jedan kolega koji nije baš dobro razbuđen. Amandman 31. kolege Blanka Lopesa. Otvoram glasanje. Sam malo, sam malo. Da li je povučen taj amandman? Povučen. Dobro. Ispričavam se, prelazimo na amandman 32. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Naravno. Kompromis peti. otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Amandman 34. otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Amandman 36. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se jednoglasno. Amandman 37. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 6. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 40. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 41. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se jednoglasno. Amandman 42. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 44. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 7. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 47. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 48. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Izvolite. E, mikrofon nije uključen, prevoditelj ne mogu čuti. Čini mi se da jedan glasač nedostaje od početka. Nas je šestero koji glasamo za SID, ako se ne varam. Nemojte zaboraviti gospođu Brijano koja sjedi ovdje za predsjedničkim stolom. A joj, da. E, to sam upravo govorio, gospođo Toma. Molim vas sve, da se dobro razbudite prije nego dođete na sastanak odbora. I meni se to desi, jer malo prije sam i sam pogriješio. Voilà, amendement 40. Amendement 48. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje, usvaja se. Kompromis 8. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 51. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 9. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 56. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 58. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 59. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Prelazimo na uvodne raz... izjave. Amandman prvi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Uvodna izjava B. Amandman drugi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Evo, jednim glasom razlike. Amandman treći. Uvodne izjave B. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis prvi koji se tiče uvodnih izjava. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se jednoglasno. Kompromis drugi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se jednoglasno. Udna izjava C, amandman sedmi i osmi, s obzirom da su identični. Uspjećemo izglasati jedan amandman gospođe Hazekamp. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Ne, treba je to reći. Amandman deveti, Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman man i deseti, su išli zajedno s obzirom da su identični. Uvodna izjava D. Amandman jedanesti, Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 12. Još uvijek na ovoj uvodnoj izjavi otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se, usvojeno je jednoglasno čak. Amandman 14. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 16. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 18. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 19. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 20. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 21. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Trebamo konačnoj izmijenjenoj verziji rezolucije glasati. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje i usvaja se, odnosno izvješće se usvaja čestan gospođi Nikolaj na obavljenom poslu. Trebamo još glasati, ispričam se, o mišljenju za proračun 2016. Amandman prvi. Otvaram glasanje. Amandman prvi, dakle glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. Amandman drugi. otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman četvrti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. S obzirom da je tako brzo zatvoreno, e, ispada da je usvojeno. Amandman treći. A ne, ne, nije otpada, dakle, ovaj. Amandman peti, kolege Josea Blanka Lopeza, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Ovdje imamo jedan usmeni amandman kolege Torsvalda. Jeste li ga dobili? Izvjestiteljica ga podržava. On predlaži da se zamijeni riječi Junkerov plan sa Europskim fondom za strateška ulaganja. A, to je to, dobro. Ima li nekih zastupnika koji se protive tomu? Ne. Dakle, predlažem da glasamo taj amandman. Otvaramo glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman šesti ne otpada. Amandman sedmi također otpada. A kompatibilan je. Amandman sedmi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman osmi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman deseti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Mi smo usvojili deseti neodbačanje. je. Amandman deveti, gospođe Hazekamp. Otvara se glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman jedanesti. Evo, opet imamo još jednog kolegu, Majkla, koji se još nije probudio. Ne, šalim se. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 12. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman gospodina Patričela je usvojen. Amandman 13. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 14. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 15. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na konačno glasanje o ovom izvješću. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno je velikom većinom, 20 glasova za, 1 protiv. Hvala, dragi kolege. Mes chers collègues. Dragi kolege, ako se slažete možemo nastaviti s radom. Ovaj put ćemo dakle ponovo preći preko Atlantskog oceana i otići do Gvineje Bisao. Molim vas, Ako imate o nečem razgovarati, molim vas da izađete. Ovdje se radi dakle o protokolu dogovorom između Europske unije i gvine Bisau o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih sporazumom o partnerstvu. Počnem vas da prilikom sastanka koordinatora 6.5. dogovoreno da gospodin Ferreira izvjestelj o obnavljanju ovog protokola, ribarstvenog protokola između Gine i Europske unije može popratiti e, ovaj, ovo svoje mišljenje nezakonodavnim e, prijedlogom e, rezolucije. Dakle, to ćemo, o tome ćemo danas raspravljati razmatranje nacrta prijedloga rezolucije, ali nezakonodavni i onda ćemo odrediti roko za podnošenje amandmana. Sada odmah predajem kolegi Joao riječ da nam se obrati i govori o rezoluciji. Pitanje je o pridržavanju poslovnika. Dakle, govorimo sada o 12. i 13. točki dnevnog reda zajedno. Da, predsjednik potvrđuje da 12. i 13. točka dnevnog reda, to sam možda trebao naglasiti. Onda imam jedan prijedlog, dakle, htio sam da se o točkama 12 i 13 raspravlja zajedno. Dakle, i prijedlog e, preporuke i nacrt rezolucije, nezakonodavne rezolucije. Već smo imali jednu raspravu o tom sporazumu unutar ovog odbora. Ovo je jedan od najznačajnijih sporazuma iz područja ribarstva e, koje Europska unija ima sa jednom trećom zemljom. E, naročito s obzirom na ono što se dogodilo u Mauritaniji. Tu postoje značajne mogućnosti jer govorimo o mješovitim ribolovnim područjima, a ovo je jedna od najznačajnijih zemalja o tom području i s kojima Europska unija ima sporazume o ribarstvu od početka 80. godina prošlog stoljeća, dakle već više od 30 godina. Smatramo da je važno da se u ovom trenutku kada prelazimo na e, novu generaciju sporazuma iz područja ribarstva, smatramo dakle da je važno podvući crtu nakon ovih 35 godina sporazuma sa Gvinejom Bisau i da je važno razmisliti o budućnosti sa iznošenjem preporuka u vezi sa sporazumom i također i treba vidjeti također što treba izmijeniti. Mislim da ste malo uznemireni. Trebam li prekinuti ili smijem nastaviti? Da, važno je predvidjeti preporuke. Predsjednik prekida. Dragi kolega Ferreira, ja vas slušam, ali istovremeno moram upravljati radom odbora tako da moramo ponekad raditi više stvari istovremeno. Možete nastaviti. No, non Ne, ne. ne, naravno, ne dovodim to u pitanje. I naravno, svjestan sam i složenosti vašeg posla i zbog toga sam pitao želite li možda da e, vam prekidom omogućim da bolje upravljate ovim odborom, ali nastavit ću. Ove preporuke usredotočuju se naročito na ono što je sadržano u nacrtu rezolucije. To su preporuke koje se odnose na bolju apsorpciju podrške sektoru, dakle i na bolju učinkovitost te podrške kako bi se sektoru omogućilo drugačiji razvoj. To sam već rekao na jednom od prethodnih sastanaka odbora. U posljednjim desetljećima vidjeli smo doista zadovoljavajuće rezultate na ovom području i zbog toga smatram da lokalno ribarstvo treba unaprijediti, da treba proširiti njegove kapacitete kako bi se povećala dodana vrijednost koja ostaje u zemlji nakon iskorištavanja toliko važnog resursa. i ovim sporazumima i drugim instrumentima razvojne politike Europske unije želimo prevladati one nedostatke koje smo prepoznali u proteklim godinama, recimo pitanje neprijavljenog i nezakonitog ribarenja i zatim i održivo gospodarenje resursima. Važno je naglasiti da sam e, tijekom svojeg rada uspostavio kontakt sa nadležnim odborima i sa vlastima Gvineje Bisau i obje strane u potpunosti uviđaju ono što treba još učiniti i naravno zalažu se za prevladavanje ovih nedostataka koje smo prepoznali u posljednjim godinama. Dakle, želi se potaknuti održiv razvoj ribarstva u i Bisao upravo na taj način, takvim pristupom. To je svakako nešto što valja pozdraviti. Naša rezolucija, ako bude usvojena, moći će pridonijeti upravo prevladavanje ovih nedostataka i dovešće do boljih rezultata u budućnosti, a to je siguran sam sve, to što mi svi očekujemo. Hvala ti na ovom izlaganju. Sada dajem riječ izvjestiteljima u Sjeni, a onda zatim zastupnicima. Dakle, prvo riječ ima kolega Gijera. S obzirom da je ona izvjestiteljica u Sjeni. Di? Muchas gracias, señor presidente. Eh, no voy a la importancia que tiene. Hvala. Neću niti naglašavati koliko je važan ovaj sporazum za moju zemlju. No, želim istaknuti da podržavamo ovu rezoluciju I želim podsjetiti na to da smo zaprimili prijedlog iz odbora za proračun i od našeg odbora se traži usvajanje odgovarajućih mjera. E, treba posjetiti da nezakoniti ribolov i dalje postoji, tako da je sada sporazum upotpunjen upravo preporukama u tom smislu. Nama iz kluba SID čini se da je ovaj nacrt rezolucije odgovarajući potpunije i također i popunjava rupe u sporazumu, tako da možemo izaći u susret odboru za proračun. Hvala Klara, predajem riječ eh, kolegi Bilbao koji je drugi izvjestitelj u Sjeni. No, no, madame Bilbao. Ne, gospođa Bilbao. I ti si izvjestitelj u Sjeni? No, simplemente para fijar la posición de nuestro... Samo sam htjela iznijeti stav našeg kluba. Ovo je doista važan sporazum za europsko ribarstvo. U odnosu sa Gvinejom Bisavom prepoznali smo razne probleme u vezi sa nezakonitim ribarstvom, a također e, prepoznali smo i učinak koji ovaj sporazum može imati na lokalno ribarstvo, no postoje ipak neki nedostaci u smislu podataka o biologiji i mislimo da će ovaj sporazum ovako upotpunjen poboljšati odnose između Europske unije i Gvineje Bisao i to je nešto što ide u korist obaju strana. Preporuke su razrađene na taj način e, kako bi potakle napredak koji očekuje Europski parlament e, u borbi protiv e, nezakonitog ribarstva i u pogledu poboljšanja prikupljanja podataka. Evo, situacija će se poboljšati zahvaljujući ovim preporukama u odnosu na situaciju koju su utvrdili prethodni sporazumi. naravno naglašavam važnost ovog sporazuma za sve nas, a također i za globalnu održivost ribolovnog resursa. Hvala za sun. Predajem riječ e, Gabriel Matu. Konačno. Hvala. Neću duljiti, imam dvije napomene jer se i ja slažem sa svime što je rečeno. Želim čestitati gospođi Ferrera na odlično i savjesno obavljenom poslu. Mi se često ne slažemo, ali slažemo se recimo po pitanju važnosti ovog sporazuma koji je, kao što smo rekli, doista važan za Španjolsku, a naročito za onaj dio naše ribolovne flote koja je izbačena iz Mauritanije 2012. godine. Dakle, imamo jedan jedno alternativno ribolovno područje, naročito za glavno oštec, što je svakako nešto što valja pozdraviti. Naročito kada je riječ o rezoluciji, e, kao što izvjestitelj kaže, pa ona možda nije dovoljno dobra. Mislim da bismo trebali možda imati nešto više u sporazumu, ali nije točno reći da nije bilo učinaka, jer učinaka jest bilo. Bez ovoga sporazuma Guinea-Bissau ne bi bila ostvarila napredak u nadzoru i u inspekcijama, naročito po pitanju pridržavanja sanitarnih propisa. Dakle, mi ćemo razmotriti ovaj sporazum, uložit ćemo sve amandmane koje budemo smatrali potrebne. U globalu ne možemo reći da ovaj sporazum nije zadovoljavajući. Naravno da tu postoji prostor za poboljšanje i kao što je rečeno, postoji potreba da se parlament bolje informira o svemu što se događa i također potreba prikupljanja realnih, stvarnih podataka, što međutim se ne događa. Također, što se tiče pouzdanosti podataka, htjeli bismo imati jasne i vjerodostojne podatke. To je svakako važno. Dakle, uložit ćemo sve potrebne amandmane kako bismo došli do rezolucije koja će biti što jasnija. Hvala. Pako Milamon, izvoli. Želim istaknuti važnost ovog sporazuma jer se to odnosi na moju regiju, Galiciju. Važno je i da ovaj sporazum uključi i flotu za lov na Nošce, jer je naša flota izbačena iz Mauritanije. I to je važno za moju regiju, kao što je rekao i gospodin Mato. Hvala, Minea. E, hvala. I hvala izvjestitelju na radu. Imam e, neke nedoumice u zvezi sa protokolom. Prethodni protokol e, istekao je 15.6.2012. godine i iako je započeo rad na novom protokolu, komisija je odlučila obustaviti mogućnost ribolova na prozirnoj osnovi ako je to mogla učiniti i navela je upravo zabrinutost u vezi sa sigurnošću. Kao što svi znamo, postojali su u nedavnim godinama značajni problemi s time u vezi s Gvinejom Bisao. Sada razmatramo novi protokol, ali to je zapravo stari protokol, odnosno onaj isti o kojem je komisija pregovarala s Gvinejom Bisaom još prije mnogo godina, 2012. godine. Protokol iz 2012. godine e, imao je važnost u razdoblju tri godine, dakle da je stupio na snagu ovoga tjedna bi istekao. Evo, to je ono što danas razmatramo i što se od nas traži da osvojimo. Protokol se temelji na evaluaciji koja je izrađena kao priprema za protokol iz 2012. godine. godine dakle, imamo procjenu stokova i e, podatke o ulovu koji su zastarjeli. U vremenu je došlo do razvoja ribarstva u Gvineju Bisao, kao što recimo pojava dodatnih e, kineskih brodica koje djeluju u njihovim vodama. I ako se sjećate, na posljednjem sastanku sam govorila i e, o lažnom prikazu tonaže kineskih brodica koje e, ribare u gvinejskim vodama i također e, o prijavama ilegalnog ribarstva od strane kineskih brodica i drugih. Tako da u Gvineji bi sad jasno da postoje brojni problemi. No postavlja se sljedeće pitanje. Zadovoljava li ovaj stari protokol zahtjeve zajedničke ribarske politike o kojoj smo pregovarali. E, znanstvene procjene o sokovima su zastarjele kao i podaci o ribolovnom naporu u vodama Gvineje Bisau. Dakle, nije moguće znati jesu li ponuđene ribolovne mogućnosti i dodatni višak u odnosu na potrebe i sposobnosti Gvineje Bisau i to je jedan od najvećih podukvata e, zajedničke ribarstvene politike kada je riječ o vanjskoj dimenziji. Dakle, imam nedoumice u vezi sa ovim protokolom i bilo bi bolje kad bismo si uzeli više vremena za novu procjenu i stokova u vodama i također e, razmatranje novih i starih flota koje tamo ribare, dakle i domaćih i stranih, kako bismo dobili realističan protokol koji će služiti interesima i Europske unije i Gvineje Bisao. Hvala. Merci, Hvala ti. Kolega Blanco Lopez javio se za riječ. Eh. Hvala. I ja se pridružujem izrazima zadovoljstva u vezi sa sporazumom između Europske unije i sa trećim zemljama koji omogućuju danje ribarstvene mogućnosti europskoj floti, naročito kada je riječ o glavonošcima i e, općenito lovu na morske plodove. To je jedan od najznačajnijih sporazuma e, uz onaj s Marokom i onaj koji je bio neuspješan sa Mauritanijom. E, dakle, ovaj sporazum je ispregovaran 2012. godine i to je znak potpore novoj demokratskoj vladi Gvineje Bisaua i to je također i važna financijska injekcija e, za tamošnju upravu. Rečeno je da će se isplatiti 9,2 milijuna eura godišnje kako bi se ojačalo upravu u e, ribarstvenom sektoru Gvineje Bisau. I Zbog toga pozdravljam ovo izvješće. Mi ćemo uložiti neke amandmane e, kada je riječ o odnosima u ovom području, naročito nakon e, demokratskih e, izbora u toj zemlji 2014. godine, te toj zemlji važno dati potporu i također pomoć održivosti ribarstvenom sektoru, a važno je omogućiti povratak ribolovne flote Europske unije imat ćemo 16 ribarica iz Galicije koje će moći loviti u vodama Gvineje i to će poboljšati njihovu situaciju nakon oduzimanja alternativnih ribolovnih područja nakon isključenja Mauritanije 2012. godine. Time se omogućuje i djelatnost 14 brodova hladnjača koje su E, ostale bez ikakve djelatnosti. Francuska, Grčka i Portugal također uživaju nove ribolovne mogućnosti zahvaljujući e, mreži lova na tunu. Stokovi su zdravi i kada je riječ o tuni također i o bijeloj ribi. A ovo je također i dobro jamstvo održivosti ribarstva u Gvineji i jer će se tu vršiti brojne kontrole. Hvala, dragi kolege, predajem riječ e, kolegici Noriki Nikolaj. Evo, neću duljiti. Ovaj je sporazum potreban i na snazi je, e, dakle, od potpisivanja. No, Financijska sredstva koja su izvojena za ovaj sporazum moraju se koristiti pozitivno, odnosno kako bi podržala industriju u Gvineji Bisao, jer to do sada nismo vidjeli. Ako razmotrimo kretanje sporazuma, dakle 3 milijuna eura u zemlji sa velikim problemima u vezi sa političkim e, nestabilnostima, mogu biti od koristi. Ne samo taj novac, nego i cijela svota predviđena za sporazum može unaprijediti ribarodnu politiku. Hvala. Hvala predsjedniče. Želim ja iznijeti svoj stav glede ovog eh, nacrta sporazuma i pružiti početak odgovora gospođe Engstrom. Želim reći naime ovo dvoje stalno nešto brbljaju. Dakle, želim početi iznositi jedan odgovor na ovom pitanju, gospodin Engstrom, jer iako se slažem sa vašom zabrinutošću glede raskoraka u podacima između 2012. i današnjih, ono što mi se čini najvažnijim jeste da ribolovni sporazumi s Europom za te zemlje predstavljaju nešto jako značajno, isto tako i za upravljanje ribarenjem jer e, često sam e, se susretala s, malim ribarima. Evo u Ženevi je nedavno organizirana jedna konferencija i oni svi jednoglasno kažu da upravo zbog pritiska e, kineskih plovila ili ilegalnog ribarenja koji ne poštuju ista pravila koja, koja, koja mi imamo u Europi koja se tiču dakle malog ribarenja i drugih vidova ribarenja, oni upravo žele da budemo prisutniji tamo nego što jesmo. Dakle, tu se više radi o održivom vidu ribarenja, kao što je to rekao kolega Blanko, no u svakom slučaju naravno trebamo poduzeti mjere predostrožnosti i izgleda u tom slučaju da ovi podaci kojim raspolažemo jesu donekle zastarjeli, ali možemo i to uvrstiti u rezoluciju Dakle, možemo uvrstiti da nam je potrebno da se osavremene, pod navodnim znacima, podaci kojima raspolažemo, tim prije što, ako sam dobro prošla ovaj dokument, tu stoji da se svake godine treba napraviti jedna ocjena stanja, dakle to bi mogla biti mogućnost da se dobiju dodatni podaci. No u svakom slučaju možemo samo veseliti tome, jer ovi ribolovni sporazumi doista omogućuju održivost, jedan vid održivosti ribarstva i to doista vjerujem, iskreno. Hvala predsjedniče. Hvala gospodinu Toma. Evo ja želim nešto reći kolegi Ferreri. Kao prvo, predstavljanje ovog izvješća je izvrsno i odlično, vidi se da, da odlično vlada ovim dosijevom pitanjem. Rezolucija mi se također čini jako dobro napisana, sročena, uravnotežena, tako da vjerujem da ćemo dobiti doista većinsko pozitivno glasanje o ovome. Što se tiče komisije, dajem riječ Stefan de Piperiju. Hvala. Slažem se s onime što ste upravo rekli. Mi smatramo da je gospodin Ferreira uložio ogroman napor u provođenje temeljite analize ovog sporazuma i također u iznalaženje prijedloga i razradu nacrta rezolucije koju podržavamo i u svojem izlaganju već ste rekli da je ovo specifična situacija i moramo tu uzeti u obzir da postoji nova vlada u Gvineji i Bisau koja mora sada izgraditi ono što je razrušeno i mi intenzivno surađujemo s njima po tom pitanju. U međuvremenu razmatramo najvažnije aspekte koje je propoznala gospođa Ekstrom. Naravno, zastarjeli podaci priznajemo da je to problem i zbog toga smo u travnju ove godine sastali se sa znanstvenim odborom kako bismo razmotrili što je raspoloživo i kako bismo im osigurali da nećemo poduzimati ništa u međuvremenu. Dakle, s obzirom na već do sada prikupljene podatke i na ono što je dostupno, čini se da je sve u redu i to nas razuvjerava. Dakle, mi smo ipak bili predostrožni u našem e, pristupu. E, želim vam između ostalog zahvaliti gospodine Ferrera na e, preporukama. Mislim da trebamo nastaviti na tom putu. Ovo jest razmatranje starog protokola, ali čim prije ćemo započeti s novim ciklusom pokretanja novog protokola. To naravno iziskuje određeno vrijeme i zato E, ovdje tražimo da se ponovno oživi stari protokol. Hvala na preporukama i ja ću naravno vam dostavljati sve povratne informacije o novim momentima i naravno redovito ćemo vas izvještavati o svim novim događajima. Hvala. Hvala gospodine Piper. Ponovno dajem riječ Žao, pretpostavljam ima par riječi. Hvala lijepa, Zahvaljujem svim kolegama koje su govorili prije mene. Smatram da bi bilo jako zanimljivo moći pratiti primjenu ovog sporazuma, zato što je on važan, zato što nam nudi jako važne perspektive. Ehm, jer mogla bi, moglo bi doći do različite provedbe tijekom sljedećih godina. Imali smo neke kontakte sa izvršnim odborom i sa vlastima u Gvineji. I svakako postoji perspektiva da se promijene oni rezultati koji su bili zadovoljavajući. Bilo bi zanimljivo zato pratiti provedbu u budućnosti. Možda bi to mogla biti destinacija mm, jedne delegacije našeg odbora. Tako bismo mogli produbiti saznanja o događajima u ovoj državi, imajući na umu koliko je važan ovaj sporazum. Sporazum je jako važan i u odnosu na druge destinacije ova bi mogla biti vrlo značajna, pa bismo je mogli posjetiti možda iduće godine. Mogli bismo organizirati posjet. Što se tiče pitanja kojeg je postavila Gabriel, ja ne kažem da nismo imali pozitivne rezultate. Imali smo ih, ali mislim sljedeće. E, komisija će se sigurno složiti sa mnom globalno. Ne možemo rečeno da su rezultati bili zadovoljavajući, upravo imajući u vidu način na koji se razvijao lokalni sektor. E, ja mislim da dobro poznajem ribarstvo u Gvineji Bisao. Ne možemo reći da nakon 30 godina sporazuma s Svjetskom unijom rezultati su bili sada e, zadovoljavajući. Evo primjera. Nemamo ni jednu luku za istova ribe e, gdje bi uvjeti bili prihvatljivi. Dakle, nemoguće je da država koja želi dati veću vrijednost u ovom sektoru koja želi maksimalno iskoristiti ribarstvo nema ni jednu luku gdje se riba može istovariti. Mm, takva luka još uvijek nije sagrađena, e, a izgradnja takve luke trebala bi biti moguća. To je stara želja sao ali ona sada ne može izvoziti prema Europskoj uniji zato što nema odgovarajuće uvjete. Dakle, nakon 30-35 godina e, sa ovakvim sporazumom na snazi, ovakva država ne može izvoziti prema Europskoj uniji. To nije zadovoljavajuće. Jasno je, sada imamo jedan laboratorić koji će uskoro biti akreditiran i ubrzo bi se sve to skupa trebalo promijeniti jer ćemo imati kvalitetne sanitarne uvjete za izvoz. Ali danas to nije moguće. Mi govorimo o državi koja e, ima prilično dugu tradiciju u ribarstvu, ali nema ni jednu brodicu koja bi mogla direktno na moru kontrolirati situaciju, obhoditi more. To je važno zbog kontrole ribarstva. Ne radi se o samo 20 milja, radi se o brodici za obhodnju. Europska komisija i e, drugi su se obvezali da će se nabaviti ovakva brodica, ali trenutno nje nema. Dakle, uvjeti nisu dovoljni za kvalitetni nadzor. Nadam se, e, imam dobre razloge za to, da će se sve promijeniti tijekom sljedećih godina. tražim da se prihvate ovi amandmani. Ipak jasno mi je da situacija nije zadovoljavajuća. E, ne kažem da nema nikakvih rezultata, ali oni su svakako ograničeni. Hvala ti, žao, na ovim riječima. Dakle, ako se radi o eventualnoj, kad govorimo o eventualnoj e, misiji u Gvinej to bi bila jako dobra ideja da vidimo licu mjesta kao što smo napravili u Mauritaniji, dakle kako se stvari odvijaju glede sporazuma između Europske unije i tih zemalja. No, o tome ćemo još razgovarati. Dobro, amandmane možemo dostaviti do sutra u 12 sati. Glasa se na odboru tijekom sastanka 15. 16. srpnja ove godine, a na plenarnoj u rujnu 2015. bilo da se radi o izvješću ili o rezoluciji. Hvala. Oui. Le, le, le chef d'unité e, Kaže mi se da se može amandmane dostaviti do kraja popodneva, a ne do 12 sati, kao što je to običajno. Evo, ja prenosim što mi je rekao. Slažemo se s tim, dobro. Prelazimo sljedeću točku dnevnog reda. A tu se radi o stjecanju članstva u proširanoj komisiji kad dakle, konvencija za očuvanje južne plavorpe Tune, 33.2015. ovo su dobili pučani i Carlos Iturgais je imenovan izvjestiteljem. Sada ćemo saslušati razmatranje nasta izvješća i razmatrat ćemo, raspravit ćemo o amandmanima, dakle odmah predajem riječ Carlosu Iturgaisu. Hvala, bit ću kratak Imamo protokol. Ne. Ispravit ću se. Radi se o izvješću o Konvenciji za očuvanje južne plavoperene tune. Radi se o proceduralnom problemu, to ću sad objasniti. I kao što sam već rekao prošli mjesec, prijedlog jest da omogućimo razmjenu pisama između proširene komisije, konvencije za očuvanje južne plavoperajne tune i Europske unije. Kao što sam već rekao, to je proceduralno pitanje koje traži odobrenje za razmjenu pisama između našeg odbora i trebamo dati dozvolu našem predsjedniku kako bi svima svima zainteresiranim stranama prenio naše mišljenje. To je sve. Radi se samo o postupovnom pitanju koje zahtijeva odobrenje unutar našeg odbora. Hvala Karlo, sada predajem riječ kolegama. Blanko Lopez se prvi Hvala. Ja ću također biti kratak. Smatram da što se tiče upravljanja ribarstvom na svjetskoj razini, važno je da Europska unija potiče održivo upravljanje ribarstvom i zato moj klub podržava ovaj prijedlog pristupanje Europske unije kao punopravnog člana pristupanje dakle konvencije za očuvanje južne plavoperajne tune E, na taj način više nećemo biti e, promatrajuća nečlanica, ono što smo do sad bili. I Turgajs, e, gospodin Turgajs je izvjestitelj, ja se slažem s njim, jer ćemo na taj način imati bolju dosljednost djelovanja Europske unije, na primjer što se tiče upravljanja stokovima južne plavoperene tune i atlantske plavoperene tune. Na taj način ojačat ćemo i naše sporazume E, za očuvanje i to dugoročno i za kvalitetno upravljanje e, ribljim resursima na svjetskoj razini. Hvala, predajem riječ e, raport viza... Hvala. Ovo izvješće potaknulo je promjenu unutar proširene komisije Konvencije za očuvanje južnoplavu plavo tune. Mi više nismo e, ne članica, surađujuća ne članica, nego smo punopravna članica. To se dogodilo 2013. godine, tada se konvencija promijenila, promijenila je pravnu osnovu i ne samo države, nego regionalne organizacije mogle su postati punopravnim članicama ove konvencije. Ovo izvješće ratificiralo je e, viziju zajedničke ribasene politike jer su sada pristupile regionalne organizacije. Što se tiče ribarstva, za nas je važno da možemo utjecati na odluke koje se donose u takvom tijelu. Dakle, dajem podršku. Hvala, dragi kolege. Evo, nitko se drugi nije javio za riječ. Nemamo nikoga iz komisije. Da li se netko želi javiti za riječ u ime komisije? Hvala što ste dali podršku. Slažem se svima što ste rekli. Dobro. Karlo, želiš li ponovno nešto reći? Ne. Ne, sve sam rekao. Dobro, ako se sve rekao, hvala ti. Rok za amandmane jest sutra također. Glasanje na odboru će isto biti organizirano dakle tijekom e, sastanka 15. E, i 16. srpnja ove godine, a na plenarnoj u rujnu 2015. Prelazimo sada na razmjen mišljenja o proračunu Europske unije za 2016. godinu. Predajem riječ izvjestelju, dakle samome sebi. Ovo mišljenje sam dobio na sastanku koordinatora 24. veljače 2015. godine. Radi se o mišljenju za proračun 2016. Posjećam vas da smo malo priglasali mišljenje za mandat za trijalog koji je bio prva etapa tog dosija. nad mišljenja proračuna je usvojeno od strane odbora 7.5.2015. a sada će nam ga predstaviti komisija i elemente koji se tiču ribolova i ribarstvenih pitanja. Prvo želim iznijeti nekoliko primjedbi za 2016. godinu. Tu se radi o dosta konkretnim stvarima, s obzirom da se radi o preuzetim obvezama e, e, za obvezama za plaćanje preuzete obveze su uveliko smanjene za minus 45% i minus 25% e, globalno govoreći. Govorim, e, podsjećam vas da s obzirom na klašenje strukturnih fondova, parlament je izglasao tehničku reviziju višegodišnjeg financijskog okvira koji je omogućio da se prebace neupotrebljeni kred na sredstva iz 2014. godine na 2015. godinu. Na taj način smo dobili doslovno dvostruki neke preuzete obveze za pomorska i ribasna pitanja za 2015. godinu. Imajući to na umu, sva, jasno nam je koliko nam se čini situacija za 2016. slabija od 2015. u biti. Ovdje se samo vraćamo na normalnu, normalno stanje, s obzirom da su iz 2014. u 2015. prebačena sredstva. Dakle, nastojim vas umiriti i e, potvrditi da e, je ovdje da su sredstva na raspolaganju u skladu kao što je rečeno. Ipak primjećujemo ovdje da stagniraju sredstva za e, sporazume i e, obvezni doprinos za ribarstvene sporazume. Kao što znate, jako je važno da se e, zajednička ribarstvena politika ispoštuje. Ovdje imamo e, ciljeve RMD za 2015. godinu, mislim na e, kontrolu ribarenja i koji su od ključnog značaja za dobru provedbu zajedničke ribarstvene politike. Evo što sam htio uvodno reći i dajem odmah riječ predsjedniku komisije koja će nam e, detaljno iznijeti elemente ovog proračuna. Izvoli imaš riječ. Hvala predsjedniče, dobro jutro svim članovima odbora. Komisija je usvojila 26.5. Eh, prijedlog proračuna i eh, sve, eh, sva sredstva za plaćanje se nalaze u glavi naslovu 11. Sredstva za preuzete obveze je 1,47 milijuna, a sredstva za plaćanje 720 milijuna predsjednik je govorio o smanjenju u odnosu na 2015. do 2016. godine. Ima i razlog zašto se to dogodilo. Mislim da e, će da se složiti da se radi o smanjenju tehničke prirode, a ne o realnom smanjenju za izdvajanja za ribarstvo u ovom periodu. Što se tiče samog, e, same primjene sredstava, pokušali smo postići kontinuitet. Imamo program za zajedničko upravljanje i za direktno upravljanje. To su programi za EMFF i to je za to se pazilo u ovom proračunu. I još nekoliko detalja. Što se tiče međunarodnih sporazima za ribarstvo, predsjednik je govorio o činjenici da nema povećanja za e, sporazume za održivo ribarstvo i upravo je to slučaj e, između za 2016. godinu predložen je iznos koji je stabilan odnosno na prethodnu godinu. Objasnit ću kako smo ga izračunali. Taj se iznos e, izračunava na temelju iznosa koje ćemo trebati za sredstva za plaćanje i za obveze kako bismo održali sporazume iz 2015. godine koje se nastavljaju 2016. godine. Ali također je e, iznos koji je uključen u rezervu, tako da možemo na taj način dobiti ukupnu omotnicu za sporazume za ribarstvo. I e, tu su protokoli koji trenutno nisu na snazi, ali će vjerojatno stupiti na snagu tijekom 2016. godine ako um, se budu pregovori vodili onako kako je predviđeno. Vrativši se na zajedničko upravljanje, svi ovdje znaju da je fond za ribarstvo bio glavni za 2007. do 2013. godine. E, svi također znaju da smo imali prave probleme, velike probleme, zato što strukturalni fondovi i opće uprave su imali te probleme vezano uz sredstva za plaćanje. E, nekoliko godina za redom imali smo situaciju kojoj na kraju godine sredstva za plaćanje koje smo imali na raspolaganje nisu bila dovoljna kako bismo podmirili sve, sva potraživanja tijekom 2014. godine i u proračunu za 2015. godinu našli smo se u situaciji u kojoj smo imali dovoljno sredstava za plaćanje koje su nam omogućili da apsorbiramo zaostatke e, koji su tada postojali. Također se dogodilo to da smo postigli maksimalnu granicu od 95% za plaćanja. Dakle, sve te instrumente do zatvaranja programa e, bili su 95% izdvajanja za određenu državu. Kad smo apsorbirali zaostatke 2014. i 2015. godine i postigli granicu 95%, iznos koji ćemo morati platiti za e, plaćanja unutar fonda 2016. godine smanjit će se i to značajno. Time objašnjavamo zašto iznos koji tražimo za sredstva za plaćanje u ovoj proračunskoj liniji je manje u odnosu na ono što smo imali 2015. godine. Što se tiče MFF-a, predsjednik je rekao da smo poštivali ove pravila. Što se tiče zajedničkog upravljanja, mi nemamo drugog izbora zato što kad usvojimo operativni program, to je jamstvo da ćemo i staviti na raspolaganju sredstva za e, sljedećih sljedam godina državama članicama. Što se tiče ovog fonda, on predviđa izdvajanja za upravo taj period. Predsjednik je objasnio da imamo e, prividno smanjenje e, između 2015. i 2016. godine sredstava za preuzete obvoze to, o tome smo govorili prije nekoliko tjedana. 2014. godine usvojili smo samo jedan operativni program, a e, prvih nekoliko mjeseci ove godine smo e, usvojili još četiri operativna programa, jer smo imali prijenos i tako imamo ukupno 22 operativna programa koji nisu još usvojeni. I pod višegodišnjim financijskim okvirom mi smo imali mehanizam štednje koji nam je omogućio da uzmemo novac predviđen za 2014. godinu i da ga dodamo u proračun za 2015. To je upravo to što smo učinili, ali e, rezultat je bio povećanje e, originalnog e, proračuna za zajedničku upravljanje od 70%. To je 70% koje nije preneseno na 2016. godinu. Što se tiče potreba za plaćanje, 2016. godine smo mi za tu godinu predložili povećanje. Dakle, 2015. godine smo imali 138 milijuna eura sredstva za plaćanje, za zajedničko upravljanje E, predložili smo 30, 335 milijuna eura. Mi se nadamo da ćemo na taj način poboljšati situaciju i poboljšati i povećati e, sredstva za države članice. Što se tiče proširenja, imamo e, malu financijsku omotnicu u direktnom upravljanju. Ova omotnica je prilično dobro strukturirana što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira. Poštivali smo pravila IMF-a e što se tiče prijedloga za proračun. Prvo što želim reći je e, integrirana pomorska politika, 308 milijuna eura. E, to je nakon distribucije u aneksu 1 IMF-a i to će i dalje pokrivati ono što smo radili u prošlosti, dakle zajedničko dijeljenje informacija i inicijativa za plavi rast. Predviđali smo 13 milijuna eura za sredstva za plaćanje, dakle to je povećanje od 27% u odnosu na 2015. Još jedno područje e, što se tiče direktnog upravljanja je su popratne mjere za politiku ribarstva, a to su studije, e, znanstvene studije, e, zajednička kontrola E, doprinos međunarodnim organizacijama i observatori za e, tržište o kojem svi znate. 42 milijuna eura e, predviđeno je sredstva za preuzete obveze. Posljednja linija koju želim spomenuti je Envigo agencija. Imamo stabilan proračun, 9,2 milijarde su ovdje predložene. Izgleda kao da imamo povećanje, međutim radi se samo o tehničkom pitanju zato što smo ponovno iskoristili neiskorištena sredstva iz prethodne godine kako bismo upotpunili proračun, a neiskorištena sredstva za 2016. godine e, dakle, iznos je manji u odnosu na 2015. E, želim samo sada rezimirati. Proračun za 2016. godinu je prilično predvidiv. Mislim da neće biti iznenađenja a što se tiče mff a i proširenja, mi e, smo predvidjeli i financijska pravila. Vijeće će započeti čitanje proračuna uskoro, tako da ćemo imati, e, imali smo raspravu prije tjedan ili dva. Znamo da povijesno gledano došlo do nekih rezova unutar vijeća kad su imali čitanje. Tako da mi unutar ribarstva uvijek moramo paziti kad dolazi do ovakvih rezova, moramo osigurati da za 2016. godinu imamo dovoljno sredstava za vođenje ove politike. Hvala. Dragi Mark, možete računati na to da ćemo biti oprezni. U svojstvu izvjestelja želim postaviti jedno prvo pitanje. Dakle, vama, Mark. Pitanje se tiče strukture proračuna. U biti, Europski fond e, za pomorstvo i ribarstvo e, ograničava ovaj fond na 60 milijuna eura e, zajedničkog upravljanja, dakle u, okviru programskog razdoblja. I nije konkretno rečeno šta je, koji je iznos namijenjen PMI-u. Eto, to je ono što bih htio znati Zatim ova stavka 11.06.61, 62 i 63 ne preciziraju koliki je kredit e, sam, koliko se kreditira sam e, Europski pomorski ribarski fond, e, dakle EMFF, i kako komisija namjerava osigurati transparentnost EMFF-a između maksimalnog iznosa i E, same strukture proračuna. Eto, vi ste to malo spomenuli, ali htio bih malo konkretnije da čujem. Što se tiče mm, da se iznosi koji su predviđeni za MFS, MFF su uključeni u MFF, to je, ponavljam, treći prijedlog proračuna u novu periodu programiranja. I mi smo poštivali iznose. Svakako možemo dati više informacija o iznosima, kakva, kako sada to je stvari. Ako pogledamo e, pojedinačne e, godišnje proračune, vidjet ćemo da smo poštivali pravila MFF-a koji su predvidjeli pravile za indirektno upravljanje a zajedničko upravljanje je nadležnost država članice, a one su e, učinile programiranje za različite linije pod imff a Ali bit će mi drago da vam mogu dati više informacija o tome kako biste bolje shvatili kako smo mi ispoštovali njihova pravila. Merci Marc, je passe la parole à Clara. Clara sada Gracias, mm, Hvala, predsjedniče. Htjela sam nešto dodati vezano uz ovu prvu analizu proračuna. Kao što je rekao predstavnik komisije, kao što smo vidjeli u višegodišnjem financijskom okviru, to je sve bilo predvidivo, ali ponešto sam zabrinuta zato što postoje resursi koji su namijenjeni ribarstvu zbog kojeg se bojim da će to postati marginalni sektor u sekciji 3 poljoprivreda i ribarstvo. Mislim da nismo dovoljno uzeli u obzir ovu politiku e, koja je prilično važna u Europskoj uniji. Moramo i dalje jačati ovaj sektor profesionalni sektor koji daje zaposlenje mnogim ljudima na obalama Europske unije. To je sektor koji ima ogromnu konkurenciju drugih područja na sredozemlju i zato trebamo imati dovoljno sredstava. Proračun mora biti dovoljan. Zabrinuta sam zbog ovog proračuna zato što tu imamo operativne programe koji su spomenuti. Ne znam jesu li sve države e, predstavile takve programe, ali tu postoji kašnjenje u prezentaciji operativnih programa. Imamo dvije karakteristike. S jedne strane, sektor ribarstva treba operativne programe koji kasne, a s druge strane, kasnije ćemo imati probleme što se tiče izvršenja proračuna. Zato će trebati promijeniti godišnje iznose. Bojim se zbog ove situacije. E, čula sam što je rekao predstavnik komisije, ali možda mi je potrebno dodatno pojašnjenje. U proračunu za e, sporazume sa trećim zemljama u proračunu ima manje sredstava ali e, barem je to predviđeno za one sporazume koji će stupiti na snagu 2016. godine sa prikladnim sredstvima. Moramo zadržati ovu razinu sredstava jer sporazumi sa trećim zemljama su jako važni. Oni će se uskoro već ove godine odobriti. Ne bih htjela da se jednom trenutku nađemo u finanskim problemima ako sam dobro shvatila, mislim da je to predviđeno, ali htjela bih da mi to mm, predstavnik komisije potvrdi. I dalje se reže proračun agencije, jer ako agencija nema proračun, onda i politika ribarstva e, nešto u što se neće dovoljno ulagati. Rečeno nam je da ćemo zadržati razinu sredstava za e, što se tiče agencije za ribarstvo. moje pitanje je li to istina ili nije. I još jedno pitanje. E, u prezentaciji nismo čuli što se događa s politikom za istraživanje e, i sa tim proračunskim linijama. Ako ne budemo ulagali u e, inovaciju i u znanstvena istraživanja, to neće biti u redu. Mi si to ne možemo dozvoliti ni vijeće, ni mi. Hvala. Karla, ima... Predajem riječ Werneru Kunu. Ja, vorsitzende, äh, ich kann nahtlos an die Argumentation... Äh, Hvala. Nastavit ću direktno tamo gdje je stala kolegica Klara. Potpuno se slažem s njom. Prije godinu dana u parlamentu, a prije toga u komisiji, došlo je do odobravanja višegodišnjeg financijskog okvira. Države članice su pozvane da napišu operativne programe E, koji će biti u skladi s time i da trebali su to predložiti komisiji. Sad nakon godinu dana velike ribarstvene države kao Austrija i Luksemburg dobile su odobrenje za operativne programe, ali e, kamo bi trebao otići sad taj novac? Mi nemamo nikakav zahtjev za financiranje. To je upravo razlog zašto bih ja E, htio zamoliti da se ova poruka ponovno premese e, kabinetu povjerenika Vele da se kaže njemu da unatoč tomu što e, novac neće propasti, ali trenutno nije moguće dati nekakve zahtjeve kao što su neke druge države učinile kako bi se ovi programi mogli nastaviti. Zato što sve ovisi o financiranju. Želimo li podržati e, komisiju, posebice u natezanju sa vijećem, kad se bude trebalo izbjeći rezove u višegodišnjem financijskom okviru. Svakako naš odbor želi nešto učiniti, ali moramo već sada postići to da se neki programi odobre prije ljetne pauze i mislim da će se kolege zalagati u tom smjeru. Nakon toga ćemo imati ljetni odmor i onda rujan kraj godine i 2015. godine više nećemo moći podnositi zahtjeve. I tu se radi upravo o kumulativnom efektu, kao što je rekao gospodin Kadek, koji je izvjestitelj za proračun. Jako je važno imati na umu da proračun za 2015. godinu je veći. Zašto? Zato što nije bilo nikakve otkazivanje sredstava. Hvala Werner, predajem riječ Izabel Toma. Hvala predsjedniče. Evo ja ću ići u smislu ovoga što su rekli kolege, a možda ću izraziti još veću zabrinutost kao prvo. Upravo kao što su i rekli, točno je da dosta kasnimo u operativnim programima. Da, naravno, jedan dio odgovornosti spada na države, pa čak i na regije, zajednice koje upravljaju tim strukturnim fondovima, e, a mff Europskim pomorskim ribarstvenim fondom e, napose, no e, moram to dosta ozbiljno reći, što se tiče same komisije ima dosta upitnih stvari. U mojoj regiji, u Bretanji, koja izravno upravlja sredstvima fonda, pri, oni koji rade na pripremi operativnih e, programa doslovno su se držali svih pravila koje smo ovdje izglasali i koje je potvrdilo vijeće, no opet, s obzirom da se to nije sviđalo komisiji, odgovoreno im je da neće biti potvrđen taj operativni program. Dakle, nije im se svidio i nisu ga htjeli potvrditi. Tako da mislim da postoji podijeljena odgovornost s jedne strane država i regija, a s druge strane Europske komisije. Dakle, tu dolazi do pravog natezanja koje e, iz pravnog aspekta je dosta upitno, jer ne možemo imati drugog zakonodavca nad, nad zakonodavcem. Komisija ne može igrati tu ulogu. Ako operativni program zadovoljava pravila Europskog pomorskog i ribarskog fonda, onda nema nikakvog razloga da komisija ne potvrdi taj dotični program. Druga stvar, sve ovo naravno izaziva kašnjenja i bojim se da e, kao što se da vidjeti iz vašeg proračuna, da će 2016. biti prazna godina. Samim tim 2015. je bila tranzitska godina, na koju ću se vratiti jer imam vam pitanje za postaviti s tim u vezi. Dakle, zbog toga svega gubimo još više vremena s obzirom na preuzeta sredstva, preuzete obveze za plaćanje. Dakle, kao e, članica odbora za proračune, zahvaljujem komisiji što nas je podsjetila s pravom na e, problem krize sredstava za plaćanje koji predstavlja velike poteškoće, ne samo što se tiče operativnog izvršavanja programa, već to je problem koji se upisuje u trajanje. I doista vam iskreno postavljam pitanje da mi kažete što je s, tim. Dakle, prije nego što sam bila europska zastupnica, ja sam e, e, predstavljala regiju Korepam, koja je upravljala fondom, dakle, europskim ribarstvenim fondom, tada se tako zvao, i godinu za godinom uviđala sam da se pravila dodjele poticaja sve više zaoštravaju, čak i mijenjaju tijekom programacijskog razdoblja. Tako da smo tek dojam da komisija koja nije imala dovoljnih sredstava da iznalazila sve stalno nove razloge da odbija e, isplatu subvencija. Dakle, pravno gledajući, to je problematično. Htjela bih čuti vaše mišljenje o tome svemu, sam ja možda samo sanjala to poštravanje pravila u ostalom podsjetilo nas se na to. No, evo jedno pitanje što se tiče tranzicijskog razdoblja 2015. godine. U dokumentu stoji da se ovdje samo govori o MFF-u, dakle Europskom pomorskom i ribarskom fondu, no s obzirom da je on produžetak FEPA, čini mi se da bi se ta pravila trebala primjenjivati ne znam jesam li pravo, ali ako su ta sredstva, sredstva koja nisu utrošena u prethodnom razdoblju, u okviru EMFF-a, koja se to pravila primjenju? Pravila FEPA ili EMFF-a? Jer od 2014. bi se trebala primjenjivati ta pravila e MFF-a, valjda. Zatim, e, evo to je pitanje za agenciju za nadzor izviga, kao što je to Klara Gljera rekla prije mene, ta komisija je ponavljala značaj e, agencije za nadzor e, u ribarstvu i ukazila je na potrebu da se usklade način nadzora u cjelokupnoj Europskoj uniji to su male izmjene, odnosno stagnacija, pa čak bi moglo doći i do smanjenja. Dakle, evo, želim samo istaći to nezadovoljstvo i tu nema nikakvog poboljšanja e, kapaciteta nadzora agencije za nadzor u ribarstvu u Vigu. Hvala, mislim da su se javili za riječ. marke ti imaš nešto za odgovoriti na ovo sve? Hvala. Rado ću odgovoriti u onoj mjeri u kojoj to mogu učiniti. E, kada je riječ o nedovoljnom poklanjanju pažnje ribarstvu u odnosu na poljoprivredu, mislim da je tu riječ o nečemu što izlazi izvan okvira proračunskog postupka. Govorimo o višegodišnjem financijskom okviru koji je usvojen i na snazi od 2014. godine. Imamo e, izdvajanja za e, višegodišnji financijski okvir i kao što sam e, rekao u ovom odboru, mislim da je to bio drugi sastanak nakon osnivačkog sastanka. Imamo dobre rezultate višegodišnjeg financijskog okvira i ako mogu biti iskren, e, i to je onoliko dobro koliko možemo očekivati u ovim okolnostima. Dakle, imamo taj okvir u kojem djelujemo i to je VFO, imamo također i MFF e, i i to nam daje izdanja u sedmogodišnjem razdoblju i mi kao komisija temeljem zakona koji je u svojem redovnom zakonodavnom postupku predlažemo iznose koji su predviđeni time i to smo učinili u slučaju proračuna za 2016. godinu. Kada je riječ o rashodima koji nisu obuhvaćeni fondom, a tu govorimo o međunarodnoj e, dimenziji, imamo dva elementa. Kao prvo imamo obvezne doprinose E, svim međunarodnim organizacijama i oni se utvrđuju na e, vrlo jasan i jednostavan način, odnosno na temelju iznosa koje e, za koje mi očekujemo da će međunarodne organizacije tražiti od nas. Dakle, to je doprinos, mi plaćamo članstvo i to je jednostavno tako. Ništa nije toliko, toliko komplicirano. Dakle, E, isplatili smo određena sredstva od pola milijuna i između 2015. i 2016. godine i to na temelju jednostavnog matematičkog izračuna. Kada je riječ o sporazumima o održivom ribarstvu. Dakle, vrlo je jednostavno ono što se dogodilo. Iznosi koji su predloženi za 2016. su 145 milijuna euro, te istovjetno računu za 2015. godinu. I kao što sam rekao, to se temelji na našim procjenama iznosa koje ćemo morati uplatiti, dakle, paušalnog iznosa koji plaćamo za sporazume na snazi 2015. godine koji će biti na snazi 2016. godine da i zatim tu su iznosi za koje smatramo koje ćemo morati isplatiti nakon e, uspješnog dovršenja pregovora o novim sporazumima ili novim protokolima. Kada je riječ o operativnim programima, odmah želim na ovom odboru kategorički reći da nikoga ne brine više ova situacija s operativnim programima nego komisiju. Samo tri operativna programa su nam e, dostavljena i sada moramo zauzeti stav o njima. Nismo tu da bismo ih e, razumijevali, nego govorimo o velikim iznosima novca. Želimo partnerski surađivati i to je zapravo u samoj prirodi zajedničkog upravljanja. Ako razmotrimo uredbu o zajedničkim propisima i uredbu o MMF-u, naglašava se zajedničko upravljanje u svim tim uredbama. Dakle, mi surađujemo partnerski sa zemljama članicama i nastojimo osigurati da programi koji su osmišljeni doista najbolji mogući i da su to programi koji će također unaprijediti i reformiranu zajedničku ribarstvenu politiku. dakle, tu imamo i kod pro quo i to smo vidjeli u regulativi i mi iznosimo komentare i zemlje članice odgovaraju na te komentare. I ono što je apsolutno jasno jest da do kraja ove godine svi operativni programi moraju biti usvojeni. Jer Također, e, ono koje imamo od 2014. do 2015. godine je jednokratan postupak. Dakle, ako se operativni programi ne usvoje do kraja ove godine, onda ćemo imati vrlo ozbiljnu situaciju. I osim toga, svaki službenik i svaki voditelj jedinice koji je nadležan za upravljanje fondom u Digimare radi u punom kapacitetu, obraća se zemljama članicama, održava dijalog s njima i čini sve što je u njihovoj moći kako bi se usvojili ti programi i to što prije. Kada je riječ o istraživačkoj politici, ne mogu ulaziti u detalje zato jer nisam očekivao to pitanje tako da ne raspoložem odgovarajućim informacijama, ali mogu reći da se i u obzoru 2020 izvajaju značajna sredstva za ribarstvena i pomorska pitanja. Govorimo o pozivima na podnošenje prijedloga za mm, ribarstvo i pomorstvo i rado ću dostaviti dodatne informacije o tome svim zastupnicima koji to budu željeli. Kada je riječ o krizi plaćanja, e, želim razuvjeriti gospođu Toma da komisija neće ni u kojoj fazi usvojiti neopravdan strog pristup kada je riječ o prihvatljivosti projekata kako bi se riješila ta kriza, jer tako ne funkcionira zajedničko upravljanje to nećemo učiniti zato jer to nije ispravno, jer tako ne funkcionira zajedničko upravljanje. Jer na kraju krajeva proračunska tijela moraju izdvojiti odgovarajuća sredstva koja su potrebna da se zadovolje sva potraživanja koja su podnijele zemlje članice, a zemlje članice su platile taj novac korisnicima. Ono što ste možda vidjeli je sljedeća, odnosno vrlo razumljiva pojava, a to je E, dakle kako napreduju programi, kako napreduje provedba, e, provodi se također e, i nadzor programa od strane revizorskog suda, nadležnih tijela u zemljama članicama i od strane komisije i tu utvrđujemo da neki programi nisu ispravno prodeni i onda zemlje članice moraju poduzeti korektivne mjere. No, ne želimo biti nikako stroži kada je riječ o prihvatljivosti programa i to iz financijskih razloga. E, kada je riječ o primjenjivosti pravne osnove, dakle fonda, iz, e, bilo da je to MMF ili EFF, to treba razjasniti. EFF se primjenjivao na prethodno programsko razdoblje, no razdoblje prihvatljivosti se nastavlja do kraja ove godine, što znači da zemlje članice mogu odabrati i financirati programe do kraja ove godine. Dakle, posljednja potraživanja strane korasnika e, trebaju podnijeti do 31.12. ove godine. MFF e, je stupio na snagu, dakle imamo prihvatljivost od 1. siječnja 2014. godine i sve što je uklopljeno u taj program i e, može započeti sa e, provedbom. Zemlje članice to mogu učiniti pod uvjetom da usvojeni operativni programi obuhvaćaju te mjere i da kriteriji e, prihvatljivosti koji su odobreni se odnose na odabir tih projekata. Sve što je financirano iz omotnice za EFF podležno je pravilima za EFF, a sve ono što je e, plaćene iz omotnice za e, MFF e, je podložno pravilima za MFF. Što se tiče fondova za agenciju iz Viga, on, tu imamo također i sredstva koja su predviđene proračunom 2015. godine i 2016. godine. Hvala ti Mark na ovim pojašnjenjima. Dakle, sljedeća etapa predstavljanje nasta mišljenja i 15. i 16. srpnja o proračunskim pitanjima. Rok za amandmane za, odbor, za naš odbor 24. srpnja, 12 sati. Amandmani za proračun 3. rujna u 12 sati. Dakle, ponavljam, e, na odboru za ribarstvo 31. osmi, a na plenarnoj e, 10. mjesec 2015. godine. Dobro, dragi kolegi, prelazimo na zadnju točku. A tu se radi o predstavljanju komisije o delegiranim i izvršnim aktima. Dakle, predajem riječ predstavnicima komisije. Ernesto nije tu, koliko vidim. Da nismo možda uranili. Nemamo nikoga. Dobro, to je već predstavljeno zadnji put. Da li kolege zastupnici imaju pitanja o delegiranim aktima o kojima se radi ovdje? Nema. Dobro, pa onda ako se slažete, možemo završiti s radom. Osim ukoliko komisija ima nešto za reći o ovim delegiranim aktima. Izvoli Marka. E, hvala. Ne, već smo održali prezentaciju. Ako ima bilo kakvih pitanja, ja ću učiniti sve što mogu kako bih na njih odgovorio. Raspolažem određenim znanjima u tom predmetu, ali nisam e, je tako stručan kao možda neki drugi. <laughs> Mon collègue qui semble qu'il Činim se da zastupnici nemaju pitanja glede delegiranih akata, tako da nema problema. Najljepša hvala komisiji. Zahvaljujem kolegama na sudjelovanju i zakazujem sastanak u 15 sati za nastavak rada, a predsjedat će kolegica Line Einstrom, s obzirom da ja neću biti tu. Hvala svima.